Good morning, Dobro jutro, dragi kolege. Započet ćemo razmjenu gledišta o nasilju nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Ovo je zajednički sastanak dva odbora. Želim vas sve pozdraviti na ovom posebnom e, događanju koji mi, odbor e, FAM, organiziramo zajedno sa odborom DROA i delegacijom Europskog parlamenta u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju, zatim Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i Tursku. koji je zadužen za bilateralni odbor kontakte sa tim zemljama koje e, se žele pridružiti Europskoj uniji. Mi želimo raspravljati o načinu zaštite žena u borbi protiv nasilja nad ženama u predpristupnoj suradnji političkim dijalogom s tim zemljama. Svaka od ovih zemalja želi, koja želi pristupiti Europskoj uniji treba ispuniti Kopenhagiške kriterije prava žena i rodna jednakost uključeni su u ove kriterije. U komunikaciji komisije od 9. 11. 2016. godine o E, policije Europske unije za proširenje kaže se da e, diskriminacija prema ženama i ranjivim skupinama na temelju rodne e, orijentacije rodnog identiteta predstavlja veliku brigu. Dodatan rad treba biti uložen kako bi se zajamčila dodatna jednakost između muškaraca i žena i riješilo pitanje nasilja u obitelji i rodnog nasilja i e, kako bi se bavilo pitanjem nejednakosti e, žena, osobito na tržištu rada. 21. rujna 2015. godine komisija je usvojila jedan zajednički radni dokument o rodnoj jednakosti i jačanju uloge žena e, o načinu na koji će se promijeniti život žena djevojaka borbi protiv nasilja, Odbor FAM započeo raditi na provedbenom izvješću za ovaj dokument i bit će zanimljivo za nas čuti što je ostvareno u dijelu provedbe ovog novog pristupa. Naš odbor uložio je veliki rad u okviru Istanbulske konvencije. Neke od zemalja već su ratificirale Istanbulsku konvenciju i sada je na redu provedba. Mislim da će naša razmjena gledišta biti od velike koristi da vidimo kako stoje prava žena i rodna jednakost i mislim da će to dati svoj doprinos za poboljšanju svakodnevnog života žena. Sada želim dati riječ su predsjedatelju gospodinu Panzeriju. Hvala lijepo gospođo predsjednica tek nekoliko riječi. Htio sam vas podsjetiti da su zemlje Zapadnog Balkana i Turska za nas e, ključni partneri, dakle ključni partneri za Evropsku uniju što se tiče prava žena. Komisija je pozdravila postignuti napredak u ratifikaciji i usvajanju e, potrebnog zakonodavnog e, okvira, dakle što koji se tiče borbe protiv nasilja nad ženama. Međutim, kao jednu opću primjedbu želim istaknuti da unatoč postojećim zakonima nedostaje odgovarajuće provedbe i zbog toga žene ne mogu uživati potpuna prava i to otvara prostora za nekažnjenost onih koji vrše nasilje nad ženama. I to je jedno od eh, naj mm, najkritičnijih eh, socijalnih pitanja u tom dijelu svijeta. Primjerice, u Srbiji jedna od dvije žene je pretrpjela neki oblik nasilja. To su podaci zadnjih eh, desetak godina Također ubijeno je 330 e, žena. Imamo ovdje i gošću iz Bosne i Hercegovine. Ona je osvojila stipendiju Saharovi. Tu je u Briselu na razdoblju od tjedan dana. I nju ćemo zamoliti da nam predstavi tranzicijsku pravdu, a kako bi se zalječile rane iz prošlosti. Hvala joj još jednom što je danas s nama i hvala organizatorima ove stipendije, dakle stipendija Saharov koja se tiče zaštite ljudskih prava. Dajem vam, gospođo predsjednice, ponovno riječ kako bismo otvorili današnju raspravu. Eh, eh, hvala vam, gospodine predsjedniče. Dajem sada riječ e, e, dakle kolegama iz e, izaslanstava koji se bave proširenjem. Riječ ima gospodin Edvard Kukan, dakle predsjednik delegacije za odnose sa Srbijom. Izvolite. Hvala. Hvala vam što ste me pozvali, organizirali ovaj važan događaj koji se bavi važnom temom. Današnja tema je tužan odraz stvarnosti. Važno je da se ovome govori otvoreno, da se traže rješenja i da se smanje ove tužne statistike. Imamo tri opća pristupa u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama. Po mom mišljenju prvo valja poboljšati zakone i provedbu zakona, drugo promijeniti društvene norme, podizati svijest i treće osnažiti stanovništvo. Mislim da se moramo fokusirati na sva ova tri elementa podizanje svijesti se tiče i muškaraca i žena. Obrazovanje se također treba koncentrirati na muški dio populacije. Skoristio bih ovu priliku i saslušao naše stručnjake, poslušao što se događa na terenu i htio bih čuti kako možemo pomoći u rješavanju ovim problemima, ovih problema. Međutim, imamo i neka pitanja za goste gdje vide napredak u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama? Postoje li neki pozitivni trendovi koje ste primijetili zadnjih godina? Imate li statističke podatke? Jesu li oni također poboljšani? Znam da su ove, ove probleme bili uvijek kritični tijekom zadnjih godina. Hvala. Riječ ima Gospodin Kefalogijanis, dakle, šef delegacije Zajedničkog parlamentarnog odbora Evropska unija Turska. E, Hvala vam. Vezano uz stanje u Turskoj, dakle borbu protiv nasilja nad ženama, situacija je zasigurno nije dobra. Imamo e, podatke koji su predstavljeni, e, koji su nedavno javno predstavljeni. Velik broj žena je bio izložen rodnom e, nasilju, tjelesnom nasilju. 15% žena se treba udati u dobi od 18 godina. Turska je na 69. mjestu ovih klasifikacija imamo čitav niz pokazatelja kojima se mjere socioekonomski kulturalni aspekti i Turska je na 23. mjestu u skladu s ovim pokazateljima. Što se tiče socioekonomskih e, karakteristika, 40% žena je pretrpjelo fizičko, odnosno psihičko nasilje i to unutar obitelji od e, strane partnera i zbog toga se žene treba informirati, informirati o njihovim pravima, treba im se e, pružiti pomoć, ali i zaštita to unutar odgovarajućih primjerice zdravstvenih centara. Tu djeluju određene nevladine organizacije, ali one su nažalost e, malobrojne. Imamo situaciju da su neke žene napustile obitelj, one su sada bez zaštite i moramo nešto učiniti. Hvala vam gospodine Kefalogijanis. Sada dajemo riječ e, zastupnici Šujici, dakle zamjenici predsjednika delegacije za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Hvala lijepo. E, dobro je što ste organizirali ovakav događaj, što možemo razmijeniti mišljenje. Ja sam također zamjenski član ovdje u odboru FEM i bavili smo se ovom temom duže vrijeme. Pozdravljam činjenicu da Albanija, BiH, Crna Gora, Turska i Srbija da su među zemljama koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju. BiH je ratificirala 2013 postala je dakle šesta članica Vijeća Europe koja je to učinila i na tome im čestitam. E, čvrsto vjerujem da iako Istanbulska konvencija neće u potpunosti dokinuti nasilje nad ženama, da je najvažniji e, korak e, u, u, protiv tog naselja. Daje nam e, zajednički okvir dakle državnih odgovora na nasilje nad e, ženama i djevojkama. Moramo također imati na umu koju štetu nanosi ovo nasilje društvu u cjelini. Ono dovodi do rasta cijene zdravstvenih troškova, socijalnih davanja, također tu su troškovi sudskih postupaka. Mi moramo stvoriti odgovarajući e, zakonodavni institucionalni okvir za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji prema istraživanjima koji se tiču karakteristike ovih nasilja, ove vrste nasilja u BiH, 47,2% žena je bilo izloženo barem jednom obliku nasilja u odrasloj dobi, to su podaci za 2015. 68% posto žena na Kosovu je doživjelo obiteljsko nasilje tijekom svog života. Ovo su također podaci, podaci UN-a. Moramo imati na umu da su BiH i Kosovo donedavno imali rat na svom teritoriju i to je donijelo posljedice po društvo i ekonomski razvoj, Velik broj žena je silovan, izložen trgovini ljudima, ropstvu, bile su izložene raznim pritiscima, tu su tu je stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja, to je također vrlo problematično. Međutim, također vrlo dugo se na ovo gledalo kao na privatnu obiteljsku stvar, Dakle, to izgledalo se kao na pitanja koje se ne tiče cijelog društva. To su tradicionalni stanovi, stavovi koji smatraju obiteljsko nasilje privatnim nasiljem i to je dovelo do vrlo malo slučajeva pred eh, sudom, vrlo malo zabrana pristupa protiv nasrtljivih eh, muževa, a i vrlo mali broj žena prijavljuje eh, nasilje u obitelji u ovim zemljama. Ovo su doista kritične točke po mom mišljenju rodna neravnopravnost također e, proizlazi iz ovog, vrste nasilja i moramo se pozabaviti tim pitanjem. O proizlazi iz tradicionalnih rodnih e, neravnopravnosti. Zamolili su da govorim sporije. Dakle, to je složen problem koji proizlazi iz tradicionalnih rodnih neravnopravnosti, nejednakih mogućnosti za muškarce i žene u obrazovanju, poslovnom svijetu i drugim životnim sferama, ali tu je i shvaćanje uloge žene u obitelji i društvu te diskriminatorni zakoni i praksa. Organizacijski zakonodavni okvir se treba zadati kako bi se dokinulo nasilje nad ženama. Neprihvatljivo je da svaka druga žena u BiH da je doživjela neki oblik nasilja dok se u Kosovu ta brojka penje do 68% žena. Moja poruka je da moramo poslati jasnu poruku, snažnu poruku, da imamo nultu toleranciju na ovu vrstu nasilja i da će počinitelji odgovarati za svoje zločine. Žene su polovica svjetskog stanovništva, pa i više od toga i naša je dužnost zaštititi ih, zajamčiti njihova prava. Ne smijemo zaboraviti da su i prava žena ljudska prava. Hvala lijepo. Hvala vam, gospođo potpredsjednice. Podsjećam vas da imate samo dvije minute za obraćanje. Riječ ima e, kolegica Megines, potpredsjednica izaslanstva za odnose sa Crnom Gorom. Hvala i odboru i pododboru na organizaciji današnjeg događaja. Imamo e, tu brojne e, zajedničke elemente u našim izlaganjima. To su doista grozne statistike, tužna stvarnost koja se tiče nasilja nad ženama i neću se baviti brojkama, ali ću vam reći kako, kakva je situacija u Crnoj gori. Općenito je njihov put ka pristupanju pozitivan, ali mora se više poraditi na rodnoj ravnopravnosti. Istaknula bih e, dva elementa. <laughs> Koliko pogledate u enovo izvješće o razvoju, e, nasilje se gleda kao na obiteljsku stvar, kao nešto čime se obitelj treba baviti, a ne kao na ono što jeste. To je zločin protiv e, žena i to je nešto što se ne smije tolerirati u društvu. Tu je još jedno ključno pitanje na koje se možda još nije spomenulo, to su žene u ruralnim područjima. One trpe nasilja partnera i to u većim razmjerima nego u urbanim područjima. one su često manje obrazovane, imaju manje prihode. I tu vidimo da prevladava ovaj oblik nasilja upravo u toj e, društvenoj skupini. One su više izolirane, imaju više teškoća, teže dolaze do pomoći koliko je pomoć uopće na raspolaganju i moramo doista to e, imati na umu. To je također i strah od e, izlaganja, dakle govorenja o nasilju. Nasilje se na taj način nastavlja i sustav također ne pruža odgovarajuću zaštitu žrtvama i počinitelji često mogu iznova činiti kaznena djela na taj način se nasilje e, nastavlja. Također je važno reći da je Crna Gora ratificirala Istanbulsku e, konvenciju, te Europsku konvenciju o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali još uvijek je potrebno napraviti e, veći napredak kada je riječ o uređivanju zakonodavnog okvira. Evo, ja bih doista htjela saslušati današnje priče i današnja izlaganja. Mislim da ovdje postoji jedna zajednička tema koja nas u sve uznemiruje i neprihvatljiva je, ali pa sama ima probleme u ovom području i mi bismo također trebali priznati da nije sve idealno kada je riječ o ovim temama, ali moramo poraditi na ovim statistikama koji se tiču ovih e, zemalja. Hvala lijepa. Uh, uh, uh, Hvala vam, gospođo Magines. E, dajem riječ e, gospodinu Ivanu Jakovčiću, podpredsjedniku izaslanstva za odnose dakle, između Evropske unije i Albanije. Izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Želim se zahvaliti na pozivu i želim se zahvaliti svima koji sudjeluju na ovom našem današnjem seminaru jer smatram da je to zaista sjajno da na ovakav način u Europskom parlamentu zajednički razgovaramo o stanju na Zapadnom Balkanu kada govorimo o svim problemima koji su vezane za ženu, za žene, obitelj i sve teme koje su danas na dnevnom redu. Albanija nije ništa drugo nego jedna od onih zemalja koje smo već e, i analize koje smo već čuli. Znači sve je vrlo, vrlo slično. Srbija, Kosovo, e, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora. Nema tu velikih razlika. E, možemo govoriti o onome da su to situacije iz neke povijesti, neke tradicije, nečega što nasljeđujemo, ali tu smo da se borimo da iskorijenimo sve ono što znači nasilje u obitelji i sve ono što znači diskriminaciju bilo kakvog tipa. Ne samo u Albaniji, svugdje. Albanija je, kao što sam rekao, jedna od tih zemalja. E, naš odbor parlamentarni je prošloga svibnja u e, Tirani vrlo jasno i u razgovorima sa nevladinim udrugama rekao naše stavove i naše pozicije. I treba reći da je i Albanija jedna od onih zemalja koja ima relativno dobar pravni sustav uz implementaciju Istanbulske konvencije i ostalo zakonodavstvo je relativno solidno. Međutim, naravno kao što smo čuli od mojih kolega i kolegica problem je u implementaciji i problem je uopće u percepciji onoga što je nasilje u obitelji da li je to nešto što je ajmo reći e, privatna stvar unutar obitelji ili je nešto što je e, za penalizirati naravno da je za penalizirati i mi to moramo jasno ponavljati da bismo dostegli, odgovarajuće standarde i ovdje kao što je i drugdje rečeno ista je priča u ruralnim dijelovima albanije imamo eighty E, e, e, problema nasilja diskriminacije žena i tako dalje osam posto seksualnog nasilja u gradskim četvrtima u gradovima je ta situacija malo povoljnija ali naravno da nije dobra i dobro je gospođa mcguinness rekla pa i mi u europskoj uniji imamo takve probleme pa i mi u hrvatskoj imamo takve probleme ne možemo, ne možemo si reći da nemamo kad ih imamo ali je činjenica da zemlje na zapadnom balkanu ipak imaju većih problema. I u tom kontekstu mislim da je dobra ova rasprava i mislim da je vrlo važno da mi kao zastupnice i zastupnici e, permanentno ukazujemo na naše stavove i tražimo od vlada na zapadnom balkanu kad su to već zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje da implementiraju ono što su naši, pravni propisi. Hvala vam gospodine Jakovčić. Sada bih eh, dala riječ stručnjacima da nam, eh, da nam izlože svoja, svoja gledišta. Dakle, tu je gospodin Popovski koji dolazi iz opće uprave za evropske politike susjedstva i pregovor o proširenju. Izvolite, imate deset minuta. Hvala lijepo, hvala lijepo. Biću kratak. Vrlo izbliza dakle promatramo provedbu zakona o, jednakosti između muškaraca i žena i borbi protiv nasilja nad ženama, dakle područje interesa Zapadni Balkan i Turska. Imali smo također i paket o proširenju komunikacija komisije je tu bila jako jasna. Istaknulo se da je potrebno dalje raditi kako bi se osigurala jednakost između muškaraca i žena. Tu je uključena i dakle i borba protiv obiteljskog nasilja te stanje dakle sa ženskih prava na tržištu rada. E, potom rodna ravnopravnost. To je obuhvaćeno pregovorima o pridruživanju, to dva poglavlja, e, poglavlje 19 i poglavlje 23, dakle koje se tiče pravosuđa, to su ključna, e, ključna poglavlja za postupak pridruživanja. Očekujemo da će sve zemlje kandidati prigrliti dakle jednaka prava muškaraca i žena u zemljama partnerima već je došlo do pravosudnih reformi kada je u pitanju rodna jednakost. Kao što su već istaknuli govornici, e, dakle, sve su zemlje osim bivše Jugoslavijske republike Makedonije, dakle, ratificirale Istanbulsku konvenciju, ali je potrebno dodatno raditi, dodatno raditi od strane, e, dodatni rad od strane vlasti kako bi se ovi zakoni provodili. Također je potrebno izmijeniti zakone kako bi oni bili u skladu sa Istanbulskom konvencijom. Postojeće zakonodavstvo je također odgovarajući prvi korak, ali provedba također kasni zbog nedostatka političke volje slabih institucija ili zbog nedostataka izvješćivanja odgovarajućih struktura nadzora. Kao što su današnji govornici već istaknuli, rodno utemeljeno nasilje dominira u ovim zemljama i prije svega je to nasilje u obitelji, brojke zabrinjavaju. 18 do 39% žena je pretrpilo fizičko nasilje, dok ih je do 56% pretrpilo psihološko nasilje i to od strane svojih partnera i ove brojke doista izazivaju zabrinutost. Komisija se zalaže za provedbu dakle, akcijskog plana za rodnu ravnopravnost. Imamo također izvješćivanje o provedbi ovog plana. Ono se upravo sada izrađuje u suradnji komisije i EAS-a i uskoro će biti spremno. Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama je jedno od tri tematska cilja ovog akcijskog plana. Ono je odabrano e, kao područje gdje je potrebno dodatni angažman u zemlja, zemalja Zapadnog Balkana i Turska, te je potrebna dodatna financijska pomoć. Rekao bih nekoliko riječi o akcijama koje je DG do sad poduzeo. Imamo 5 milijuna eura koji su namijenjeni dakle, borbi protiv nasilja nad ženama u ovom dijelu svijeta. Imamo tri cilja, smanjenje diskriminacije žena i djevojaka, e, usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, ali i sa UN-ovom konvencijom o borbi protiv nasilja nad ženama, potom borba protiv e, stereotipa i promocije odgovarajućih socijalnih mjera i stavova. Također želimo snažiti organizacije žena, podignuti svijest, organizirati kampanje. Žene trebaju imati e, pristupa osnovnim uslugama. Također 60% proračuna će biti usmjereno nevladinim organizacijama koji su naši partneri u provedbi ovog programa. Glavni partner je UN Women. Mi smo jako zadovoljni zbog toga. Mi ćemo pokrenuti ovaj postupak dakle, u Briselu za mjesec dana, točnije 10. srpnja. I jučer sam upravo razgovarao sa zamjenikom glavnog direktora ovog tijela koji je posjetio Brisel. Drugi projekt koji želim naglasiti, a koji se tiče jedne zemlje, jest projekt koji se naziva Jači glas e, djevojaka i dječaka protiv rodno utemeljenog nasilja. Nasilja on se provodi u Bosni i Hercegovini, njegov budžet je 350 tisuća eura i ovdje Dakle, dječaci i djevojčice su promotori e, spolne jednakosti. Također tu je provedba Madad e, zaklade koje je namijenjene sirijskim izbjeglicama u Turskoj. Tu je e, proračun 12,5 milijuna eura i to projekt se izrađuje sa UNICEF-om i namijenjen je e, djevojkama i žrtvama rodno utemeljenog nasilja i dakle pruža im se psihosocijalna pomoć u odgovarajućim zdravstvenim centrima. Dakle, tiče se nasilja koje trpe migranti. To je doista ozbiljno pitanje i ono se događa u raznim dijelovima svijeta i neću ići u detalje jer to nije tema današnjeg sastanka, ali samo sam htio naglasiti ovaj problem. Potom također organiziramo osposobljavanje za kolege koji se bave ovim pitanjima. Imamo mm, mrežu, dakle, u našim izaslanstvima Evropske unije. Ona su prisutna, dakle, u Zapadnom Balkanu i u Turskoj. organiziraju se odgovarajuća, dakle, tečajevi i za kraj želim istaknuti da se komisija zalaže za rješavanje ovog problema i da se bavi temom borbe protiv nasilja nad ženama. Hvala vam. Dajem riječ naš gospođi Nicole Ferensworth. Izvolite, imate riječ. Um, European Parliament and Poštovani zastupnici, dame i gospodo, sam, ja predstavljam uh, aktiviste iz šest zemalja i želimo vam se zahvaliti što ste nam pružili priliku da vam predstavimo naše mišljenje danas. E, nasilje nad ženama je problem svugdje u svijetu, ali mi se suočavamo sa dodatnim problemima. Naši političari kao i vanjski političari e, žele naglasiti političke e, slučajeve pitanja, a ne naglasiti pitanja nasilja nad ženama, bilo da se radi o obiteljskom nasilju ili seksualnom uznemiravanju. E, aktivisti su dugo govorili da e, mir ne znači odsustvo rata. Moramo vidjeti koliko ste sigurni e, doma, u školi, u vašoj ulici. E, ili još uvijek možda patite od posljedica e, seksualnog nasilja e, kroz kojeg ste prošli za vrijeme rata zato što nitko nije odgovarao za to. Mi danas moramo naglasiti važnu ulogu koju svi možete imati kako bismo zajamčili da nasilje nad ženama postane politički prioritet. Budući da ovdje imamo dosta pitanja o kojima bismo trebali govoriti, ja ću se samo usredotočiti na dva. Prvo Prvo je e, slab institucionalni odgovor e, na ovo pitanje. E, vladavina prava jednostavno ne funkcionira na ispravan način. Policija redovno ignorira seksualno uznemiravanje i seksualne, seksualno nasilje. Na primjer, samo četiri e, slučaja seksualnog nasilja su registrirana u posljednje četiri godine. Ne zato što se to ne dešava, već zato što to jednostavno se ne prijavljuje. Mi to znamo, zato što smo mi e, E, pratili mlade žene u policijsku stanicu i vidjeli smo kako se to dešava. Jednostavno su žrtve diskriminacije. Također, veoma često se žrtve krive za e, nasilje. A zločin je zločin i svaki zločin se mora kazniti po službenoj dužnosti. To nikada ne može biti e, greška žrtve. također postoje kontradiktorne poruke da se nasilje može tolerirati. E, također, veoma često žene su ovisne e, financijski o e, nasilniku, te zbog toga ne prijavljuju nasilje. Nekoliko žena je i umrlo od nasilja. Zeneta Beriša je nedavno upodena nožem od strane svog muža i umrla je. Kćerka je htjela spriječiti nasilje, ali i ona je ozlijeđena u ovom napadu trebamo naglasiti da je Zajnepe prijavila nasilje 16 puta policijskim snagama, no međutim ništa nije bilo učinjeno po tom pitanju. Nedavno e, je e, objavljena presuda za ovaj slučaj i e, njezin suprug je osuđen na minimalnu kaznu. Zbog toga je došlo do prosvjeda kada su svi tražili pravde za Zajnepen mi smo također e, tražili, unajmili privatnog odvjetnika kako bi nam pomogao u rješavanju ovog slučaja. Usprkos zakonodavnom okviru koji je jak na Kosovu, e, obiteljsko nasilje e, se nekako izgubi između policijskih snaga i pravosuđa. Ovdje postoji nedostatak transparentnosti i jednostavno nitko ne preuzima odgovornost za izgubljene dosije je A e, vanjski donatori e, doniraju ogromne sume kako bi se riješio ovaj problem. E, institucije međutim si stalno prebacuju krivnju za izgubljene predmete, a to je neprihvatljivo. Mi moramo imati sustav koji će omogućiti preuzimanje odgovornosti za prijavljene slučajeve i prijavljeni slučajevi moraju biti kazneno gonjeni. E, također ne postoji odgovarajući odgovor za e, žrtve, na primjer SOS e, telefon koji ne postoji u većini slučajeva, također postoji mali broj sigurnih kuća. Kompenzacije za žrtve su još uvijek nedovoljne ili nepostojeće. E, počinitelji kaznenih dijela moraju i financijski platiti za nasilje koje su počinili jer to je također e, način kompenziranja žrtvi E, veoma često te žrtve se teško oporave nakon ovakvog nasilja. Koje su naše preporuke? Europska unija bi trebala e, tretirati e, nasilje protiv žena kao pitanje ljudskih prava i pitanje koje bi trebalo biti u političkom spektru. Također se to treba uključiti u izvješća o napretku zemalja i od vlada se treba tražiti da to bude prioritetno pitanje. Europska unija treba tražiti od vlada da E, izdvoji dovoljna sredstva za politiku suzbijanja nasilja nad ženama, treba se poboljšati pravosuđe koje mora biti učinkovito i treba se financirati sigurne kuće, uključujući one koje se organiziraju od strane nevladinih organizacija. To je jako važno ako želimo omogućiti ženama da se usude prijaviti nasilje. Također e, postoje i e,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 Tu moramo također se osvrnuti i na e, obrazovanje o nasilju nad ženama. Žene ovdje moraju igrati ključnu odluku, ulogu. Mi smo te koje smo na terenu i koje pokušavamo čak i bez financijskih sredstava učiniti sve da se primjeni postojeći zakonski okvir i da se prijavljuju nasilja. Mi moramo dobiti potporu i nadamo se da će nam Europska unija nastaviti davati potporu i financijsku i političku kako bismo mogli nastaviti nastaviti naš rad. Također u skladu sa e, planom za rodnu ravnopravnost e, važno je da Europska unija stalno spominje pitanja nasilja nad ženama kada se susreće sa našim političarima. Tako ćemo dobiti i političku potporu koja je bitna e, feminističkim organizacijama za borbu protiv nasilja nad ženama. Drugo o čemu želim govoriti danas je E, pravda e, za žrtve koje su pretrpjele seksualno nasilje. Kao što znamo, e, seksualno nasilje se koristilo kao oružje u ratu. Na tisuće žena je silovano, a vrlo malo je bilo suđenja ili optužbi. U nekim e, državama članicama postoji sustav naknada, ali u nekima ne. U e, rezoluciji 1325 e, Ujedinjenih naroda piše da mora postojati pravda i naknada za žrtve i to je ključno za dugotrajni mir u regiji. također se mora tražiti da se javno prijave e, zločini, da se zločinci kazneno gone i da postoje naknade za žrtve. Ne može postojati dugotrajni mir u regiji ako ne postoji sigurnost i za žene i e, muškarce u privatnoj i javnoj sferi. U svakom slučaju se želimo zahvaliti na dosadašnjoj potpori. Hvala najljepša, gospođo. A sada predajem riječ eh, gospođi Nure Ozbe koja je predstavnica Europskog ženskog lobija za koordinaciju u Turskoj. Izvolite. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća, e, dame i gospodo, hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak. Zovem se Nure Ozba i predstavljam e, koordinacijski lobby za žene u Turskoj. Ja ću govoriti o situaciji u Turskoj, ali ću također govoriti i nekim zajedničkim točkama o ovom pitanju u svim zemljama o kojima danas e, govorimo. E, mi danas obilježavamo 20. godišnicu od osnivanja jedinstvene strukture s kojom raspolažemo. Imamo observatori za borbu protiv nasilja nad ženama i surađujemo sa više od 30 stručnjaka u Europi. Svi oni naporno rade kako bi se borili protiv nasilja nad ženama. Želim napomenuti neke zakonodavne aspekte. Veoma nam je drago čuti da je e, objavljena odluka e, Vijeća Europe o e, potpisivanju e, rezolucije i konvencije za suzbijanje nasilja nad ženama. E, nakon potpisivanja Istanbulske konvencije mi smo usvojili zakon za borbu protiv nasilja nad ženama. To je zakon broj 6284. Taj zakon je uveo nove mehanizme i preventivne mjere. Također je E, uveo i e, nadzor nad e, nasiljem i preventivne centre, ali isto tako postoje ogromni problemi u provedbi ovog zakona. Naročito zbog toga što broj tih centara za prevenciju e, nasilja je ograničen, e, ljudski kapaciteti su ograničeni, a isto tako e, perspektiva nasilja nad ženama među onima koji provode zakon nije dovoljno jasna, a naročito onih koji moraju provesti odredbe iz Istanbulske konvencije. Želim ovdje napomenuti nekoliko brojki koji se tiču Turske, neki su ih već spomenuli, ali prije to toga želim naglasiti jedno važno pitanje. Kao što znate, posljednje godine zbog hitnog izvanrednog stanja u Turskoj broj e, civilnih organizacija su zatvorene, među njima i feminističke organizacije koje su radile na suzbijanju nasilja nad ženama. One su imale svoje sigurne e, kuće, potporne centre kao i mehanizme za e, potporu žrtvama koje su preživjele nasilje. Dakle, sada se suočavamo s velikim e, problemima zbog nedostatka svih tih potencijala. E, što se tiče ubojstva žena, femicida, e, u posljednja tri mjeseca 2017. godine 101 žena je ubijena. Situacija je još gora za zajednicu LGBTI. A znam da situacija u Europskoj uniji nije drugačija. Svakog tjedna 50 žena umire od nasilja u Europskoj uniji. E, trenutačno statistika Statistički podaci s kojima raspolažemo iz 2014. godine nam pokazuju da 38% žena u Turskoj su žrtve fizičkog ili seksualnog nasilja barem jednom u životu. To je brojka koja se udvostručava e, kada se radi o ranim e, brakovima ili slučajevima e, rastava. To su također veoma teški slučajevi nasilja. E, i situacija u Europskoj uniji je takva da jedna trećina žena su žrtve seksualnog ili fizičkog nasilja barem jednom u životu. E, glede sigurnih kuća koje pružaju potporu žrtvama, e, to je nešto što je jako važno, a broj sigurnih kuća je ograničen. Imamo samo 137 sigurnih kuća koje trebaju pružiti sklonište 3642 e, žene. Ali mi imamo ogromno stanovništvo. Imamo skoro 4 milijuna žena koje skoro 40 milijuna žena koje žive u e, Turskoj. Dakle, vidite da kapacitet ovih sigurnih kuća je zaista ograničen. Također, što se tiče ljudskog e, kapitala, ljudskih resursa, E, naši ljudi su zaista preopterećeni svim slučajevima kojima se moraju baviti. Nemamo dovoljno ljudi. Zato e, tražimo da nam se pomogne. Što se tiče Turske, bilo bi bitno da e, ženske organizacije surađuju u izradi zakona i provedbi istih tih zakona. Također tražimo intervenciju organizacija na E, pitanja žena kada e, govorimo o suđenjima. Zatim, statistički podaci, to je također velik problem. To se mora prikupljati u skladu sa Istanbulskom konvencijom, a e, tu je bitno financiranje i za provedbu CEDAW konvencije i Istanbulske konvencije. Glede obuke, obuka je važna, obuka postoji, ali nije dovoljna, ona mora biti cjeloživotna. Za Zatim, postoje i e, fizički uvjeti za e, osnivanje sigurnih e, kuća i centre za nadzor nad nasiljem na ženama. Naši ljudski kapaciteti se moraju ojačati. Mi ne koristimo riječ shelter sklonište e, u našem zakonodavstvu, već koristimo riječ guest house, što nije u skladu sa međunarodnim konvencijama. Dakle, trebali bismo koristiti riječ shelter u svim e, našim zakonima. Zatim, e, ono što mi tražimo od Europske unije je da se pošalje jasna poruka svima da će Europska unija nam pomoći u borbi nad nasiljem nad ženama. Moramo imati u učinkovite politike i htjeli bismo da Europska unija se uključi u postupak nadzora e, nasilja nad ženama. E, činjenica da postoji Istanbulska konvencija je sjajna, ali ona se mora učinkovito i provoditi. Prikupljanje podataka u državama članicama, e, na nacionalnoj razini, europskoj razini i e, zemljama koje nisu u Europskoj uniji je također jako važno. Hvala. Hvala najljepša. Sada predajem riječ gospođi Jadranki Miličević iz Fondacije Cure. E Hvala najljepša. Poštovane kolege, želim se najprije zahvaliti gospođi Šujci. Mislim da je jako dobro govorila o statističkim brojkama, a isto tako se želim zahvaliti i Nikol, koja je također nam pokazala jasne statističke brojke i mogu reći da je situacija ista u Bosni i Hercegovini kao i u e, Turskoj. U Bosni i Hercegovini se sustavno marginalizira ulog uloga žena i u socijalnim i političkim aspektima. Po drugi put je usvojen akcijski plan za provedbu uredbe e, UN-a E, uredbe 1325, no međutim u Bosni i Hercegovini jednostavno ne postoji stvarni mehanizam za provedbu i nadzor, ne postoje kvalitativni pokazatelji napretka i e, ne postoji uključenost e, institucija u e, rješavanje ovog pitanja, a također ni sudjelovanje civilnog društva u nadzoru nasilja nad ženama nije dovoljno. Mehanizmi potpore pomoći ženama i svjedocima ratnih e, zločina su ograničeni i ovisni o e, međunarodnim projektima i financiranju. Zbog toga žrtve rata jednostavno su e, nemaju dovoljno e, povjerenja kako bi e, prijavili svoje slučajeve pravdi s obzirom da ne postoje ne postoje usklažene politike. Reforma Ustava Bosne i Hercegovine je zaustavljena zbog nedostatka političke volje i zbog broja, zbog određenog broja pitanja vezanih uz e, rodnu jednakost. Nevladine organizacije su zatražile da se pitanja rodne jednakosti uključi u e, pitanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U Ustav Bosne i Hercegovine e, još uvijek ne sadrži takve odredbe koje bi zaštitile rodnu ravnopravnost i e, ljudska prava, naročito se osvrćući na prava žena. E, zakoni i e, javne politike u Bosni i Hercegovini ne priznaju nasilje nad ženama kao poseban oblik e, rodno uvjetovanog nasilja, već postoje, već koriste neutralnu definiciju nasilja koja minimizira socijalne opasnosti različitih vrsta nasilja nad ženama u privatnoj i javnoj sferi. Bosna i Hercegovina jednostavno nije zajamčila učinkovitu koordinaciju i suradnju između vladinih institucija na svim e, razinama u kontekstu sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i također nije uspjela uskladiti e, zakone na entitetskim e, razinama, nacionalnoj razini u Bosni i Hercegovini kao što znate imamo dvije, dva entiteta, distrikt Brčko i nacionalnu razinu te je teško neka nekada provesti e, odredbe svih zakona koje želimo provesti. E, također Također jako je teško ostvariti pristup ženama pravdi. Bosna i Hercegovina je ratificirala e, konvenciju e, Vijeća Europe o borbi i sprečavanju e, nasilja nad ženama iz 2013. godine bez ikakvih rezervacija i usvojila je okvirnu strategiju o provedbi konvencije za razdoblje 2015. i 2018. Dakle, to je okvirna strategija koja koju je usvojilo vijeće ministara, a isto tako su e, naglašeni e, prioriteti za punu provedbu ove okvirne strategije u skladu sa ovom e, konvencijom. Tu su naglašeni nacionalni i međunarodni instrumenti koji su važni u zaštiti žena i prava žena u Bosni i Hercegovini. Zabrinjavajuće je što Bosna i Hercegovina i dalje ne e, uzima u obzir prava žena i rodnu ravnopravnost e, u reformama i razvojnim procesima. To e, je čak e, pokazano i predavanjem zahtjeva za članstvo Europske unije u Europskoj uniji e, jer je Bosna i Hercegovina e, prije toga morala izraditi reformsku agendu za razdoblje 2015-2018. godine i u toj reformi jednostavno se ne obraća pažnja na status žena. Nasilje nad ženama e, u Bosni i Hercegovini e, je svakodnevno. Kao što ste i vi rekli, svaka druga žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja. Ovdje govorimo o ženama od dobi od 15 godina nadalje. E, ja bih zato htjela upitati gospodina Popovskija što želi učiniti e, po ovom pitanju u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Balkana jer e, ponekad je bitno vidjeti koliko različitih nevladinih organizacija i e, organizacija civilnog društva radi u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini trenutačno imamo 20 tisuća nevladinih organizacija koje su registrirane u Ministarstvu pravosuđa, ali mi svi znamo da od tih 20 tisuća organizacija možda 25% e, izravno radi sa žrtvama, pružaju im, na primjer, pravnu pomoć e, ili slično. I morate znati da je ponekad veoma jako dobiti e, mjesto, na primjer, u kojem će te nevladine organizacije raditi. Teško je dobiti mjesto, naročito u većim gradovima, e, tako da je teško uspostaviti izravan kontakt e, izravan kontakt s tim organizacijama. Mislim da je ovo danas, ova konferencija, sjajna prilika za to. U Bosni i Hercegovini e, moramo zajemčiti da se obveze koje Bosna i Hercegovina preuzela po pitanju sprečavanja nasilja nad ženama zaista ispoštuju i kada izrađujemo naše zakone moramo pokušati imati iste zakone svim dijelovima Bosne i Hercegovine što je jako teško postići. Bez međunarodne potpore teško je e, osnovati i sigurne kuće u Bosni i Hercegovini, a imamo velik broj nevladinih organizacija koje se žele baviti tim pitanjima kako bi pomogli ženama i e, djevojčicama, ali bez međunarodne pomoći e, je to nemoguće. Na papiru, dakle, imamo sve. Raspolažemo sa svim sporazumima, e, raspolažemo sa okvir, zakonskim okvirom. Bosna i Hercegovina je potpisala sve konvencije, sve rezolucije, ali danas se suočavamo s velikim problemom što nemamo e, baze podataka. Mi prikupljamo određene e, podatke za e, konvenciju CEDAW, ali je jako teško doći do službenih statistika. Zbog toga bismo mi trebali napraviti jednu dobru bazu podataka. Ponekad kada govorimo o broju E, silovanih žena ili žena koje su pretrpjele nasilje e, onda započnemo raspravu sa članovima naše vlade ili s našim ministrima. Molim vas da nam pomognete da imamo bolje baze podataka i da e, zatražite od naše vlade da zaista provedu sve ove konvencije, sve ove rezolucije koje smo potpisali jer je to nešto što nam je zaista potrebno. Uh, thank you, Mrs. And, uh, uh... Hvala, gospođo Miličević. A sada predajem riječ gospođi Mariji Rotanjen, uh, ravnateljici Democracy Council of Europe. Izvolite. Hvala, hvala što ste pozvali Vijeće Europe na ovo saslušanje. Vijeće Europe je 47 članica međuvladne organizacije u Strasburu i isto tako do Istanbulske konferencije o kojoj smo jutro slušali. Naravno mogu samo pozdraviti odluku Europskog vijeća da bude potpisnik konvencije i to će se dogoditi idućeg tjedna u Strasburu. Dakle, mislim da je to jak znak koji i dalje e, potvrđuje dobru dobar ugled e, te konvencije diljem svijeta pokazuje nam da je to pravi instrument za borbu nasilja protiv žena diljem svijeta. Kažem diljem svijeta jer znate da je ova konvencija napravljena u Europi, ali e, nije namijenjen samo za Europu. Njoj mogu pristupiti sve države diljem svijeta i brojne države koje nisu članice Vijeća Europe e, pokazale su interesovanje za tim. Vi spomenuli čitav niz ratifikacija, potpisa, tako da se neću vraćati na to pitanje. Mogu samo reći da postoji sve veći broj ratifikacija koje je najavljen do kraja godine. Očekujemo da ćemo doći do čarobne brojke od 25, što znači da ćemo preći sa 10 na 15 kada Italija to ratificira barem među državama članicama što je jako pozitivna vijest. Mi smo jako ponosni na Istanbulsku konvenciju, smatramo to prvim e, pravnom obvezujućim instrumentom u Europi. Naravno, tu se radi o jako modernom tekstu koji se nadovezuje na odličan rad koji je već postojao i odlične mjere, standarde na razini ujednih naroda i naravno dopunjava razne direktive Europske unije koje postoje e, u Naravno, tu se radi o iznimno detaljnom dokumentu, kao što vidite, jako je veliki izazov za države članice da ga ratificiraju, jer se tu radi o detaljnom katalogu. Tu se ne zahtijevaju samo političke mjere, već i brojne iznimno praktične mjere koje države članice koje ga ratificiraju moraju poduzeti, među kojima i pružanje nužnih resursa kako bi se provelo razne članke konvencije. Dakle, tu se radi o, kao što rekao, o praktičnom katalogu koji je iz, iznimno jasan, direktan. I tu se također kriminalizira devet različitih eh, vidova nasilja protiv žena, a to ide od fizičkog preko psihičkog nasilja, pa eh, tu se čak radi i o govorenju, što nije ključni, što je jedan od ključnih problema danas. U potpuno smo svjesni situacije da to samo po sebi neće predstavljati rješenje. To je samo konvencija naravno i neće samo po sebi promijeniti stvar na terenu ukoliko se to ne bude provodilo. Dakle, sve ovo je predviđeno, konvencija ima svoje mehanizme nadzora, ima postoji skupina neovisnih e, stručnjaka koji nadziru provedbu. Tu su i drža, e, predstavnici država članica potpisnica. Sam nadzor je započeo i to je jako dobra vijest jer često se pozivamo na procjene. A želimo, kako bismo donijeli prave političke mjere, moramo imati doista konkretne opipljive podatke i dokaze na, na kojima će se temeljiti naše odluke. I ovaj krevion kako se zove ta skupina neovisnih e, stručnjaka, započela je s radom. Tu se ne radi samo o papirima koje ćemo dobiti od e, vlasti, već tu su i informacije koje dobivamo od nevladnih organizacija i tu se radi također i o e, posjetama, dakle obilastima terena. Za sad su postojala četiri odlaska na teren bit će još dva dodatna tijekom godine. I očekujemo prvo izvješće u srpnju kada se krevio ponovno sastane. Dakle, počinjemo dobivati sve sveobuhvatne informacije svih strana. To je jako važno, jer kao što ste rekli, konvencija je dobra stvar, a moramo se postarati da se nju provede. Zašto je taj nadzor važan? Ne radi se uopće o upiranju prstom bilo koga, ne. E, to uopće nije cilj. No, ovim putem ćemo vidjeti gdje su poteškoće za države članice u provedbi i to je za nas jako važno kako bismo znali gdje trebamo pružiti podršku pomoći državama članicama, e, državama u državama potpisnicama. Dakle, za to su nam važni ovi dokazi, informacije. Kada dobijemo sve te informacije, onda se nadamo da ćemo uz pomoć Europske unije u zajedničkom programu eh, se postarati da se prevaziđu sve te poteškoće, naravno surađujući i sa Vijećem Europe. Evo, za sad toliko od mene i naravno spremna sam odgovoriti na sva moguća pitanja. Hvala. Hvala vam Hvala našim e, stručnjacima koji su nam dali pregled e, stanja. Sada možemo dati riječ e, kolegama zastupnicima. Već imamo neko ko se javio za riječ. To je zastupnica Šojdrova. Izvolite. Najprej hvala gospodine Panceri. Ja sam zastupnica članica odbora DRUA, odbora FEM delegacije Europske unije za Tursku, tako da sam jako sretna čuti vas sve, e, dragi gosti, kada govorite o svojim aktivnostima u svojim matičnim državama na Balkanu i u Turskoj. Što vam želim reći? Želim, želim vam zahvaliti na vašem radu, na vašim aktivnostima, Osobito se obraćam gospođi Ozbej iz Turske ovom prigodom. Naime, naša delegacija odbora FEM, odbora za prava žena, predvidjela je još u rujnu otići u Tursku, no nažalost, kako trenutno stvari stoje, nismo dobili dozvolu za odlazak u Tursku. Mislim da ćemo još pregovarati i još razgovarati o tome jer mislim da trebamo vidjeti koji su uvjeti, kakvi su uvjeti života i rada za žene u Turskoj. Jer kao što je to rekao kolega zastupnik Kukan, treba vidjeti kako podržati i ohrabriti žene, dakle jačati ulogu žena Dakle, mislim da treba doći na lice mjesta i vidjeti kakva je situacija. Ja imam jedno pitanje za vas. Naime, kako mi zastupnici Europskog parlamenta, kako, vas kako vam možemo pomoći? Evo, osobito u Turskoj, ali naravno to je pitanje i za sve druge zemlje. U svim izlaganjima rekli ste da i u Europi imamo naše vlastite probleme, moramo se boriti protiv nasilja nad ženama. No, evo, recite nam kako, se možemo, kako vam možemo pomoći u Turskoj. Hvala. Barbara Thank Barbara, izvolite. Hvala predsjedatelju. Ja sam uh, član um, odbora za ljudska prava i želim vam zahvaliti na vašim uh, izjavama. U većini svojih izjava rekli ste da bilježite negativan razvoj stvari, a ne pozitivan. Dakle, to znači da ima više nasilja nad ženama. Ja imam pitanje za gospođu Rovatenen. Rekli ste da ima uskoro 25 ratifikacija Istanbulskog eh, protokola. Grčka je država članica regije. Da li je i Grčka među onima koji su spremni ratificirati, jer prema mojim informacijama Grčka je potpisala Istanbulsku konvenciju, ali ju nije ratificirala. A obraćam sada stručnjacima sa Zapadnog Balkana. Koliko sam shvatila, romska manjina u vašim državama suočena je s dvostrukom diskriminacijom. Da li sada postoje veći podaci po pitanju nasilja protiv žena iz romske zajednice. Da li se može doći do takvih podataka? I želim zahvaliti također gospodinu Popovskom koji je objasnio da Europska unija sudjeluje sa više programa, inovativnih programa eh, koji se bave mladima, rodnom jednakosti i također želim reći da od sedam eh, delegacija Europske unije u regiji pet njih ima muškarce za e, Možda bi se to trebalo malo razmisliti o tome da spromeni taj omer snaga i Hvala. Ajde. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti gostima koji su nam eh, približili svoj rad i doista iznimno sam sretna što vodim ovaj razgovor jer prije par godina nismo mogli čak niti razgovarati o rodnoj o rodnom nasilju u Europskom parlamentu i dosta nas se uveliko borilo da se tom, o toj temi raspravlja jer imamo puno problema i unutar 28 država članica eh, sa tim, a ova Istanbulska konvencija znači da smo pokrenuli stvari i sada je i na eurozastupnicima da potaknu države kandidate da poštuju tu konvenciju i najbolje što možemo napraviti za Tursku i zemlje Zapadnog Balkana jeste da se stane u kraj rodnom nasilju. U nekim državama članicama to, nekim državama to uopće nije kazneno djelo. Dakle, najbolje što možemo napraviti jeste naći dobar model i podržati ga i naravno prikupljanje statističkih podataka od ogromnog značaja. Hvala zastupnice Koslovska, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja se želim eh, pridružiti kolegama i zahvaliti svima na vašim izlaganjima, ali osobito na vašem radu i molim vas nemojte prestati. To je od ogromnog značaja. I kada govorite o politikama i rodnoj jednakosti i borbi protiv nasilja, Istanbulska konvencija je doista apsolutno najvažniji dokument što postoji. Ne samo zato što je tako detaljno razrađen, već e, je vrijednost ove konvencije u svom prvom dijelu, a to je prevencija. Naime, ova konvencija na veoma jasan način povezuje pitanje rodne jednakosti i borbe protiv nasilja. Dakle, veoma je jasno kada se čita konvencija da što više rodne jednakosti imamo, bit će manje nasilja. I zbog toga vrijedi raditi s ovim dokumentom i provoditi ga i nipošto ne zaboraviti njegov prvi dio, to je prevencija. Najljepša hvala. Mikrofon. Da li se još netko javlja za riječ? Izvolite, potpredsjednice. Naša hvala. Bilo je i dirljivo i dosta informativno, dobili smo puno informacija, je nažalost loših. Mnogi su spominjali tradicionalne obitelji. Možete li nam odgovoriti na sljedeće pitanje kako objasniti ljudima da nije prihvatljivo napasti, napadati ženu ili bilo koje ljudsko biće i da li obiteljska struktura takva kakva jest spriječava e, ljude da e, se obrate prema vani E, traže pomoć, jer ne, rad nevladnih organizacija je od ključnog značaja, ali recite nam da li e, se vaš rad, e, da li, se, da li vam stvaraju problemi ili ne. I kad već imam riječ, e, želim spomenuti Istanbulsku konvenciju. Moja zemlja je potpisala, ali nije ratificirala Istanbulsku konvenciju, tako da mislim da imamo puno posla i u našim matičnim zemljama. I u svom izlaganju sam upravo zato i rekla da je jako lako gledati prema vani e, i vidjeti kod drugih što ne valja, ali trebamo vidjeti unutra, sagledati naše vlastite probleme i svi zajedno trebamo na tome raditi. Hvala. Hvala, zastupnik Kukan. Hvala predsjedniče, bit ću kratko. Ovdje se ne radi ni o kakvim e, diplomatskim e, piruetama od doista e, želim zahvaliti našim gostima na njihovom radu koji obavljaju svojim matičnim državama. Doista ga iznimno cijenimo i mi smo ovdje kako bismo vam pomogli i ja želim čuti kako mi, eurozastupnici, možemo pomoći vašem radu. Saslušati vas je bilo doista dirljivo. Opistali ste, oslikali neke situacije. Evo, nisam mogao vjerovati kako je žena bila e, uznemirena 16 puta u 8 sati. 16 puta prijavila nasilje. 16 puta je pozvala policiju i svaki put je to ignorirano. Dakle, ne treba nam više argumenata, ovdje se radi o dramatičnoj situaciji i nešto ogromno treba poduzeti, a ne malo. Hvala. No, to se događa i u Italiji da žene prijave nasilje i da ih se ne sasluša, već ih se na koncu ljubuje. Moramo doista pogledati situaciju i kod nas samih, a ne samo izvan svojih granica. Koliko se nitko više ne javlja za riječ, imamo nekoliko minuta za svakog e, našeg e, gosta. Evo da bih riječ gospodinu Popovskom koji nas još treba napustiti. Može li odgovoriti na ova pitanja koja je uh, Hvala predsjedniče. Evo samo želim reagirati na par pitanja, na pitanje koje se tiče provedbe naših projekata. onaj projekt e, od 5 miliona koji ćemo pokrenuti 10. srpnja bit će proveden od strane UN Women uz suradnju lokalnih nevladnih organizacija, tu još radimo na pojedinostima. No, želim se nadvezati na ono što je rečeno u jednom od prvih izlaganja, taj poziv da se uzme za ozbiljno e, pitanje rodne jednakosti u pristupnom postupku i to je činjenica. Mi uvijek eh, tome pristupamo jako ozbiljno i spominjemo eh, pitanje diskriminacije i nasilja nad ženama, osobito Dakle, u sljedećem izvješću za proširenje koje se, mm, do kojeg će doći početkom 2018. godine. A konkretno što se tiče Bosne i Hercegovine postavljeno pitanje. Dakle, kao prvo, znate da radimo, izrađujemo mišljenje o e, kandidaturi Bosne i Hercegovine za članstvo. Odgovor eh, bismo trebali dobiti tijekom ljeta od vlasti. Što prije dobijemo odgovore, ranije ćemo moći predstaviti mišljenje, no u mišljenju će biti jedan odjel koji će se baviti rodnom jednakošću i pravima žena. Dakle, to je to mjesto gdje možemo iznijeti svoje mišljenje. Što se tiče vašeg pitanja za glede naših lokalnih partnera, E, spomenuo sam jedan e, jak, jak glas e, mladića i djevojaka protiv nasilja. Postoji još jedan u Bosni i Hercegovini, imamo dva lokalna partnera, dakle lokalni i Caritas, a drugi je nevladna organizacija koji se zove Vive žene. Hvala, gospođa Rotanen. imate dvije minute. Hvala. Slažem se da je istina da Istanbulsku konvenciju zovemo 3P. P prevencija je iznimno važna, ali P protection i prosecution e, su jako važni jer e, zaštita zahtjeva pluridisciplinarni pristup, tako da tu imamo tih 4P koji su jako važni. I slažem se s onima koji kažu da se ovdje ne radi o privatnom problemu i to se i kaže upravo u Istanbulskoj konvenciji. To se radi o javnim problemima i vlasti se moraju nositi s tim, boriti protiv toga. Mi smo u biti vidjeli neke pozitivne signale u zemljama o kojima ovdje raspravljamo i to je činjenica da su potpisali i ratificirali Istanbulsku konvenciju, to je izazvalo brojne promjene politika, tako da postoje brojne pozitivne stvari koje se dešavaju u regiji, tako da situacija nije tako mračna uopće. Što se Grčke tiče točno, Grčka je jedna od zemalja koja je ratificirala konvenciju, to je bilo e, otvoreno 2000, pardon, potpisala je, ali nije ratificirala. Mi smo dobili informaciju kako bi do toga moglo doći uskoro. E, da, da ne znamo biti, ne mislimo da će Grčka biti jedna od onih zemalja koja će to uskoro ratificirati, ali mi uvijek dobijemo obavijest unaprijed, tako da trenutno svakako ne možemo najaviti ratifikaciju od strane Grčke. A kada se spominjala posjeta Turskoj, to je jedna od onih zemalja u kojoj je odbor krevio, koji je odbor krevio želio obići ove godine, dakle to je jedna od te dvije zemlje. Dakle, važno je to povezati, dakle ako će odbor FEM e, ići, dakle rokovi trenutno su takvi da bi se trebalo otići u posjetu u studenom. Hvala. Hvala. Gospodin Fansworth, hvala lijepo, odgovorit ću na neka postavljena pitanja. Nije istina da nije došlo do napretka. Došlo je do napretka, naročito u smislu zakonodavnog okvira. Mogu govoriti o Kosovu, već 15 godina se tamo bavimo ovim problemima, ali problem je provedba i tu treba pažljivo gledati što se događa i e, vršiti pritisak e, da bi došlo do provedbe. Što se tiče statističkih e, podataka, to je spomenuto više puta, postoje ti podaci, može se njima pristupiti, na Kosovu i sada se izrađuje studija, dakle, o metodologiji za prikupljanje ovih podataka, te se nadamo da ćemo ih uskoro imati još više. Osim toga, tu su i studije, unutar projekta je UN Women. Imamo još druge studije koje provodi Vijeće Europe. Međutim, ono na što valja pripaziti jest ne pretjerati u ovim anketama. Tko su oni koji provode ova istraživanja? to nije studija tipa koliko zarađujete mjesečno. Ovo su doista osjetljiva pitanja. Moramo pažljivo birati one koji provode ankete, oni moraju biti osposobljeni za to. Moramo zaštititi ljude koji se izlažu ovim anketama te im pružiti zaštitu ukoliko proživljavaju neke traume zbog doživljenog naselja Potom pitanje vezano uz Rome. Ne mogu govoriti u ime cijele regije, ali u Kosovu imamo dobre podatke ukoliko ih želite. Posjetite našu internetsku stranicu, imamo temu koja se zove New Excuses, upravo se tiče dakle ovog pitanja, budući da govorimo o etničkoj pripadnosti, koristila bih priliku da istaknem eh, situaciju vezano uz dakle žene pripadnice dakle srpske manjine koje žive na sjeveru e, Kosova one nemaju na raspolaganju nikakvu sigurnu kuću, tamo ne funkcionira pravosuđe i policija, doista je katastrofalno stanje na sjeveru Kosova i to je pitanje koje se mora riješiti, tko će preuzeti odgovornost, bilo Srbija, bilo Kosovo, netko mora tamo početi pružati usluge. Konačno, žao mi je što je gospodin Popovski otišao, ali možda netko tu iz nira. Ključno je da se surađuje sa organizacijama žena, ali zamolili bismo da se izbjegne ovaj neokolonijalni pristup. Dođu stranci, kažu nam što da radimo, a nemaju nikakvo iskustvo ili oni biraju s kim će surađivati. Ja doista tražim da se da podrška organizacijama žena, da se odabiru najbolji stručnjaci u zemlji koji imaju više od 15 godina iskustva. To imaju primjerice naši stručnjaci koji rade na ovim pitanjima. Hvala lijepo. E, Hvala na svim pitanjima i komentarima. Žao mi je što još nije određen datum za posjetu rujnu. Nadam se da će se to brzo učiniti. Što se može učiniti? Pa mnogo toga. Perspektiva rodne e, jednakosti i evropska perspektiva su od uvijek e, bile jako važne za tursko civilno društvo, naročito za tamošnje organizacije žena, one su uvijek predvodile kada je riječ o dakle, procesu integracije. Kada je riječ o sužavanju demokratskog prostora u Turskoj, mislim da snažna pod, kontinuirana potpora organizacijama civilnog društva postaje sve važnija. Tu su slučajevi protiv udruženja, tu su oni potom koji se gase. Molim vas da, da pratite taj proces, nastavite sa financiranjem, također je tu tehnička pomoć organizacijama žena za aktivnu funkcionirajuću demokraciju, to je ključne važnosti, tu upravo imamo velikih teškoća. Što tiče vaših pitanja, da li se nevladinim organizacija pomaže ili odmaže, uglavnom im se odmaže. Dakle, to je pitanje obiteljskih tradicija, patrijarhalni mentalitet, to se vrlo teško mijenja. Ali važno je povećati svijest da postoji zakon na koji se žene mogu pozvati, jer je još uvijek mala osvještenost žena o postojanju naših zakona, o Istanbulskoj konvenciji, tu su znanja vrlo ograničena i tu je također i pitanje stigmatizacije žrtve. Dakle, i na strani vlade i na strani nevladinih organizacija moramo istaknuti da je u redu pozvati se na ovaj zakon, ali također podići svijest o potrebi prevencije, dakle organizacije sigurnih kuća, potom statistike vezane uz razne etničke skupine, dakle Rome, migrante, dakle postoje veliki problem sa sakupljanjem eh, tih podataka, ali kada je riječ eh, o dostupnosti njihovih usluga, ili pak e, rada na prevenciji tu Dakle, žene koje dolaze iz etničkih manjina ili su pripadnice romske zajednice, tu su i žene sa, invaliditetom, one doista imaju velikih teškoća. Hvala lijepo. Hvala vama, gospođa Miličević. Za mene je doista važno da nas saslušate. Mi smo pokušali podijeliti informacije, reći ono što je važno za nas i vremena je malo. imamo ovdje dobra istraživanja, izradili smo dokumente, ja radim sa Srbijom, Crnom Gorom, BiH, dakle pitanja vezana uz žene iz romske zajednice i drago mi što ste postavili to pitanje i htjela bih rado porazgovarati sa ljudima koji se evo zanimaju za ovo pitanje. Vrlo smo aktivni. Evo, 20 godina radimo. To je bila prvo konvencija CEDO, potom Istanbulska konvencija. Imamo izvješća na kojima radimo, više njih paralelno. Potom je tu, tu, tu, tu evropska izvješća o napretku i svake godine šaljemo podatke iz naše ženske mreže iz BiH i tamo govorimo koliko je važno informirati ljude. Zadnji put smo u izvješću imali samo tri rečenice uvršteno to izvješće, mi su poslali četiri stranice. Meni su jasne ova opća politička globalna kretanja, ali doista bi tu trebalo unijeti statističke podatke, informacije, jer ti brojke vas uvijek pogađaju, to nisu neke puke rečenice. Drugo ono što je važno reći je da sve žene u svijetu imaju sličan problem. Ali mi u zemljama s kojima dolazimo nemamo dobar sustav. Sustav je loš. I politički lideri lideri na vlasti, oni su potpisali sve što treba, svaki dokument. Održali sastanke, ali to se sutradan zaboravi. Ono što se potpiše se zaboravlja. Često imamo problem da imamo sporazum, dakle, na razini entiteta ili na državnoj razini. I kada se događaju izbori, to stvari se mijenjaju. Dođe netko i kaže, ne, ne želim preuzeti odgovornost za ovaj dokument, to je potpisao neko prije mene. I to je vrlo često problem. I zato mi je drago što ste ovo spomenuli za, Ista, za Istanbulsku konvenciju, imate tijelo za monitoring, molim vas, e, moramo razmijeniti podatke, ovo je doista nešto nam je potrebno. Svi zajedno moramo raditi na ovim pitanjima, naročito evo i na svjetskoj razini, kao što vidimo. Ja bih e, zahvalila svim gostima i članovima odbora na sudjelovanju, na ekspertizi koju su s nama podijelili i nadamo se da prava žena, da će rodna jednakost e, nastaviti biti sve veći prioritet e, tijekom izrade izvješća o napretku, izvješća o pregovorima, dakle bilateralnim kontaktima i dakle u predpristupnoj pomoći E, zemljama obuhvaćenim e, proširenjem. Hvala vam gospodine Panceri, hvala na izvrsnoj suradnji sa pododborom DROA, hvala svima.